Dear colleagues. Kolege, možemo početi naš sastanak e, i zato što ćemo kasnije imati, e, doći će nam povjerenik Kanjete. Možemo početi sa prvom točkom našeg dnevnog reda, a to je usvajanje dnevnog reda, ako nema prigovora, e, možemo usvojiti dnevni red bez izmjene. Onda imamo najave predsjedatelja koje se danas odnose samo sa e, čini se da imate usmeni prijevod na 16 jezika, kao i obično e, dokumenti o sastanku bit će e, vam dostupni i imat ćemo i web streaming. A sada možemo ići na točku broj 3, a to su pravila građanskog prava o robotici možemo započeti tako što ćemo dati riječ e, našem izvjestitelja za mišljenje, gospodinu Bosoju, e, da nam e, kaže svoje razmetanje o nacrtu mišljenja. Hvala lijepa predsjedniče, dragi predsjedatelju, dragi kolega. Vidimo sve više automatiziranih sustava u našem svakodnevnom životu od e, stroja za kavu koju možemo programirati do sustava u automobilu koji nam pomaže dok vozimo ili sustavi pametnih domova. Tehnologija je napredovala vrlo brzo, proširila se po cijeloj zemlji i dostupnost, pristupnost tehnologije donijela nam je puno koristi, uključujući i bolje, bolje znanstveno istraživanje, bolju kvalitetu života i dulje očekivano trajanje života. Starenje je veliki izazov europskih društava u e, ovom stoljeću do 2025. Više od 20% evropljana bit će starije od 65 godina, a te brojke, e, oni koji imaju više od Dakle, iz godina sve više brže rastu. Ova tema robotika e, donijet će prednosti jer će se i društvo i zdravstveni sustavi trebati prilagoditi procesu starenja, e, tu će biti zahtjevi zdravstvene skrbi Tražit će se odgovarajuće financijske održiva zdravstvena skrb. E, naša e, struktura slična je izvješću robne porede. Vidjet ćete da sam više e, govorio o tehnologijama koje se odnose na zdravstvenu skrb. Tu sam razlikovao robote za skrb i zdravstvene robote, ali uveo sam i temu kliničkih pokusa, a isto tako i utjecaj na sigurnost i okoliš, osobito na energetsku učinkovitost. U svom izvješću uvodim i definiciju definiciju e, robotike kao e, kibernetičke fizičke sustave, a i govorim o utjecaju na stoa studiju. Ovaj sustav e, doveo je do visokih očekivanja. Nadam se da će tu biti puno potencijala i u ovoj godini u kojoj živimo. Moramo biti svjesni i da utjecaj tih novo uvedenih tehnologija nikada nećemo moći potpuno predvidjeti. E, mogu se sustavno integrirati samo ako se društvo može prilagoditi novom načinu e, interakcije sa tehnologijom. Inovacije koje dovode do boljih dijagnoza, liječenja, skrbi, rehabilitacije e, dovode do e, točnih medicinskih odluka. E, brži oporavak može skratiti zdravstvenu skrb koju vrše profesionalci u procesu skrbi i rehabilitacije. Medicinske naprave se razvijaju, postaju manje skupe, i češće se koriste u operacijama i e, pomiču granice medicine. Imamo tele, sprave, E, operacije roboti mogu simulirati složene medicinske situacije koje korist, mogu se s njima vršiti izobrazba profesionalaca. Sve je to vrlo korisno da se poboljša kvaliteta medicinske skrbi, a to je tek početak. Budući roboti moći će davati dijagnoze, predlagati liječenja i nije tako daleko od današnjeg dana mi ćemo imati nano e, e, kabine i tehnologije. S druge strane, naši socijalni sustavi ne mogu brzo odgovoriti tom ubrzanju razvoja tehnologije i zdravstveni sustavi imaju još, još i sporije odgovaraju. E, ta otkrića imaju utjecaj na civilizaciju, na čovečanstvo i izuzetno je važno ocijeniti tehnologiju i pozabaviti se moralnim etičkim e, e, elementima već na početku razvoja nove tehnologije. Da bi ljudi vjerovali tim novim sustavima, moramo se pobrinuti to je najvažnije da su sigurni i da održimo odnos pacijenta i liječnika u pogledu dijagnoze i liječenja, pa, tako mu se vjeruje. E, svi smo više uvjereni da će e, prihvaćanje društva e, tih novosti ovisiti o tome da li se to može programirati na način koji dovodi do najveće moguće sigurnosti, koji se uklopa u društvene norme i koji poboljšava povjerenje. Sigurnost tih sprava predovjet je za uvođenje u zdravstveni sektor. E, e, treba ocijeniti učinkovito sigurnosti tih robota koji se bave liječenjem skrbi. Tu ima jako puno rizika koji su povezani sa ranjivim pacijentima, uglavnom e, koji mogu razviti emotivne odnose sa robotima. Moramo se također pobrinuti da odnos skrbi između liječnika i pacijenta treba sačuvati. Evo, e, kolege, e, to su stvari o kojima trebamo razmišljati. E, nadam se da ću dobiti povratne informacije od vas. Amandmane moramo shvatiti što je bitno za umjetnu inteligenciju kako bi uspješno djelovala i u etičkim okolnostima. Zahvaljujem se evo za komentare kolegama. E, imat ćemo sastanak izvjestitelja u Sjeni 4. listopada kako bismo razgovarali o mogućim kompromisima. Amandmani će biti dostupni na svim jezicima tek na kraju sljedećeg tjedna. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada ćemo započeti sa izvjestiteljem u Sjeni, a to je gospođa Gentile. un microfono. Pare questo un argomento di straordinaria Hvala, čini mi se da je ovo tema od doista izuzetne važnosti. Moramo obratiti veliku pozornost na mogućnosti koje nam nude znanstvena istraživanja, naročito kada je riječ o ovim novim tehnologijama u medicini. Iskustva koje smo prikupili su vrlo pozitivna. Tu primjerice mislim na izuzetne rezultate s kojima smo upoznati, naročito u liječenju raka prostate, kiroškim putem uz pomoć robota. No, moramo nastaviti promišljati o ovom pitanju unutar okvira koji je kolega već zacrtao, a to se tiče jedinstvenog i isključivog odnosa između pacijenta i onoga koji se brine ne samo za njegovo liječenje, nego i za cjelokupni liječnički postupak. Dakle, mi ćemo dati svoj doprinos i ćemo obogatiti raspravu u vezi sa jednim pitanjem koje je neizbježno. Naime, način na koje nove tehnologije mogu poboljšati određena liječenja, mogu poboljšati kvalitetu života, ostvarujući sve bolje rezultate, naročito na području kirurgije i medicine. Također, u svijetu robotike treba promisliti i o mogućnosti pružanja skrbi starijim osobama koje nisu samodostatne također putem robotike. Treba istaknuti važnost toga da se u ovom području ne smije isključiti također i međuljudski odnos. Zanimljiva smo ostvarili iskustva u Italiji u korištenju robotike u liječenju nekih e, bolesti u pedijatriji i također e, u adolescentnoj dobi. Tu mislim recimo na upotrebu robota u praćenju autistične djece. To je tehnologija koju treba naravno uklopiti u jedno promišljanje koje će podržati istraživanje i upotrebu novih tehnologija, no pri tome neće isključiti i ljudski element operatera u svemu tome koje će naravno trebati educirati i specijalizirati. I tu se otvara i novo područje za promišljanje, naročito kada je riječ o kvaliteti obrazovanja, naročito visokog obrazovanja. Selimović. A sada gospođa Selimović. Gospodin Selimović. Hvala lijepa predsjedatelju, kolege. E, hvala lijepa izvjestitelju što je izradio nacrt mišljenja. To je jako dobar osnov za naš rad. Ne želim nepotrebno odugovlačiti raspravu, ali samo ću reći nekoliko stvari iz naše liberalne perspektive. S pravom se ističu etički vidovi e, sustava, e, CPS e, i u e, skrbi, zdravstvene skrbi i skrbi e, invaliditeta je, ima sve veće tržište koje se sve više razvija sa mnogim inovacijama koje će temeljito e, preobratiti, preobraziti naša društva E, i skrb kod kuće, medicinsku profesiju, ali isto tako i poljoprivredu, energetiku, infrastrukturu, prijevoz i tako dalje. Kao sva e, e, rastuća tržišta i inovacije, liberalni pristup je onaj koji kombinira mudrost i optimizam. Moramo povezati tehnologiju s onom što je nazvao njemački e, filozof Hans Junes e, e, imperativ odgovornosti. A to znači da je naš zadatak pobrinuti se da CPS nema štetne posljedice na naš okoliš, na naša društva. tu ima puno istraživanja koje treba obaviti, no središnje će naravno pitanje biti kako, se, kako osigurati da E, CPS-ove si budu razvijeni e, dosljedno sa načelom sa načelima koja su temeljna u našim europskim društvima, e, načelima koja su zapisana u Europskoj povelji temeljnih prava, pravo na privatnost, informaciju, zaštitu podataka, na integritet osobe i tako dalje. To će biti teško, zanimljivo i to će biti integratna pitanje za riješiti no ipak to ne treba zasjeniti koristi koje možemo imati u mnogo područja života korištenjem CPS-ova. Evo samo nekoliko u poljoprivredi. CPS-ovi vjerojatno će imati važan pozitivan učinak na okoliš, smanjit će veličinu strojeva, korištenje energije, vode, mogu poljoprivredne dobra učinkovitije koristiti resurse i smanjiti e, otpad. E, imat će velike okolišne koristi jer će omogućiti praćenje korištenje energije u stvarnom vremenu i podržat će i potrošnju i korištenje e, energije na bolji način. U zdravstvenoj skrbi liječnicima će omogućiti manje vremena na liječenje bolesti, a više e, vremena će e, trošiti na prevenciju i na posljedku E, dobit ćemo ogromnu količinu novih e, poslova, radnih mjesta za visoko obrazovane ljude. Kolege, kako bismo mogli djelovati i u skladu sa optimizmom i mudrošću, moramo više raditi na CPS-ovima. Podržavamo inovacije, istraživanje, razvoj, ali e, želimo biti sigurni da CPS-ovi donesu promjenu za sve građane u Europi. Hvala lijepa. Hvala lijepa, a sada gospodin Pedičini. Hvala. Mi se slažemo sa stajalištem izvjestitelja gospodina Buzoja, naročito kada kaže da upotreba novih tehnologija poput robotike i umjetne inteligencije u medicini mogu dovesti do velikih koristi, naročito kada je riječ o liječenju pacijenata i učinkovitosti tretmana. Također to može dovesti i do povećanja kvalitete života, naročito u prevenciju, u pomoći, u praćenju i također e, u e, skrbi za osobe sa invaliditetom i starije osobe, naravno pod uvjetom da se uvijek očuva međuljudski odnos između liječnika i pacijenta. Naročito se slažemo sa potrebom da treba provjeriti postupak izdavanja certifikata za uvođenje predložene tehnologije. Također treba obratiti pozornost na energetsku učinkovitost i promicati obnovlje energije u robotici. Također treba izraditi preporuke o sigurnosti medicinskih uređaja iz robotike i također treba zaštititi podatke iz javnog zdravstva i e, uklopiti ih u okviru etičkih razmatranja kao što je već rečeno. No želim staviti naglasak na odgovornost liječenja. Naime, prema sadašnjem zakonskom okviru roboti se ne mogu smatrati samostalno odgovornima, odgovornima za činjenje ili nečinjenje koje uzrokuje štetu trećim osobama. Dakle, trebalo bi riječi nešto u korist liječnika i također izvjeći i štetne posljedice po odgovornosti liječnika u slučaju negativnih događaja. Također treba odrediti objektivnu odgovornost i predvidjeti klasifikaciju robota koja bi mogla slična, biti, e, biti slična onoj za medicinske uređaje, odnosno sa, sa različitim kategorijama rizika koje podrazumijevaju različita ovlaštenja i također u određenim slučajevima i procjenu etičkog e, povjerenstva. Gospodine predsjedniče, također valja voditi računa i o etičkoj, e, moralnoj i profesionalnoj, osim toga i građanskoj i kaznenoj pravnoj odgovornosti koje pripadaju ljudima u medicini i to možda tu više nego u drugim sektorima ljudske djelatnosti. Dakle, kako bi se spriječilo štetu, svaki stroj bi mogao recimo biti opremljen nekim sustavom e, audio ili video snimanja kao što je e, slično recimo sa crnim kutijama zrakoplova koja bi se mogla iskoristiti za utvrđivanje objektivne odgovornosti. I na kraju, kao što se događa i kod auto osiguranja, predlažemo jedan e, javni europski fond za osiguranje naknade štete u slučaju nepostojanja osiguranja. Hvala. Grazie, now, Madame Dornano. Hvala, sada gospođo Dornano. Hvala, gospodine predsjedavajući. E, imam nekoliko komentara izvjestitelju o vrlo e, ozbiljnom i dalekosežnom poslu koji ste obavili. očekivanje detaljnih života koje, o kojem govorite ne smije se, ne može se e, smatrati progresivnim i ne ide ruku pod ruku sa poboljšanjima u zdravstvu. To je bitno kako bismo bili sigurni da imamo pozitivan pristup tome. Što se tiče mreže e, i sustava umjetne inteligencije o kojima govorite. Mislim da moramo imati na umu da već imaju veliki broj, u velikom broju se primjenjuju zdravstvene skrbi, to baš ne iznenađuje. Ono što sada moramo učiniti je pobrinuti se e, da te inovacije budu sinonimi za učinkovitost, sigurnost i kvalitetnu zdravstvenu skrb pa bih onda išla i dalje i svratila vam pozornost na znatne rizike e, kojima e, je izloženo medicinsko i paramedicinsko osoblje koji će izgubiti određena iskustva u odnosu na konvencionalnu praksu. Moramo biti sigurni da te e, tehnologije ne zamjene konvencionalnu medicinu, nego da se dodaju ljudske skrbi. E, one ne smiju značiti e, nestanak ljudske prisutnosti i dugoročno morat ćemo zadržati e, dovoljan ljudski kontakt. E, slabi, hendikepirani ljudi već koristi od tog napretka, no ne smiju postati žrtve novih oblika zdravstvene skrbi. Što se tiče važnosti osiguranja e, osobnih podataka u mreži međunarodno povezanih stroga u zdravstvenoj skrbi. Mislim da je važno e, pogledati što radi Svjetska zdravstvena organizacija kako bismo vidjeli najbolje prijedloge kako prihvatiti i prilagoditi međunarodne pravila. Hvala. Hvala lijepa. A sada dajem riječ komisiji kako bismo čuli... Ne? Dobro. Prije nego zatvorim raspravu, da ću e, riječ izvjestitelju kako bismo čuli njegove zadnje primjedbe. Hvala lijepa. Vrlo kratko ću govoriti. Znam e, da ćemo uskoro imati važan sastanak sa povjerenikom Htio bih zahvaliti svim kolegama, e, izvjestiteljima u sjeni, koji su e, e, bili otvoreni prema mišljenju koje sam vam izložio. Potpuno se slažem sa njihovim zabrinutostima. Isto tako slažem se sa gospođom Gentile koja je rekla kako smo već doživjeli puno dobrih, pozitivnih stvari do sada, ne samo o raku prostate. E, to je jako točno kao što je rekla gospođa Čentile, nego u mnogo područja zdravstva. Roboti su tu vrlo korisni, naglašavam njihovu korisnost i pri operacijama, na primjer. Isto tako se slažem kako moramo kombinirati optimizam sa mudrošću, ali gospodin Selimović je rekao ono u što ja vjerujem i što sam rekao u svom mišljenju, a to je da moramo biti mudri i vrlo oprezni kada govorimo o e, sigurnosti koja je najvažnija i kada govorimo o etici. E, vjerujem e, da ćemo sa prijedlozima amandmana, da možemo popraviti, poboljšati ovaj tekst i da će e, rasprave koje ćemo držati na sastanku izvjestitelja u Sjeni u listopadu e, na koncu dovesti do dobrog ishoda gdje će se naglasiti ono što je vrlo jasno, a to je da je zdravstvena skrb doista e, područje kojima koristi od tih tehnologija. Da su roboti već tamo, korisni su, pomažu starijima, ranjivim ljudima, djeci, pomažu i liječnicima da budu precizniji, da bolje e, e, operiraju, no istovremeno pravni okvir za zaštitu pacijenata i ljudskih bića jako je potreban, a to je nešto što bismo mi e, i dalje trebali nadograđivati. Hvala lijepa. Hvala i vama. A sada... E, evo vremenskog rasporeda. E, rok za amandmane je 15. rujna u 12. E, glasanje u odboru će biti 12. listopada, a glasovanje u juri odboru 29. listopada. A sada ćemo stati, imat ćemo stanku nekoliko minuta, čekamo povjednika pa ćemo onda nakon toga prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. Hvala. Drage kolege, možemo eh, nastaviti sastanak sa sljedećom točkom dnevnog reda, a to je razmjena mišljenja sa našim povjerenikom Arijasom Kanjentom za klimatsko djelovanje i energetiku. Kao što znate, 20. srbnja komisija je usvojila paket mjera za e, ubrzanje e, prijelaza Europe na niskougljično gospodarstvo. Tu imamo i komunikaciju o mobilnosti niskog e, ugljika i odluku o podjeli tereta i Imamo dva zakonodavna prijedloga danas pred nama. Jedan je taj, a drugi je Lulu CF. Tu je s nama povjerenik koji će nam objasniti prijedlog, ali isto tako ne smijemo zaboraviti važnost ratificiranja Pariza. To će biti svakako jedna od glavnih točaka na našem dnevnom redu e, vrlo skoro. A sada e, mi je drago što mogu dati priliku povjereniku da objasni ovaj prijedlog s, kraja srpnja, a nakon toga možemo nastaviti e, e, raspravu među nama. Povjereniče, imate riječ. Hvala. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, doista mi je drago biti s vama ovdje kako bismo raspravili o prijedlogu komisije od 27. kako bismo ubrzali prijelaz za niskougljično gospodarstvo u ključnim sektorima u Europi. To je prijelaz sada u tijeku i stječe zamak nakon sporazuma iz Pariza o klimatskim promjenama i nakon agende za održivi razvoj za 2030. godinu. Kao što je već spomenuto, Treba kao prvo požuriti sa ratifikacijom sporazuma iz Pariza i to je prioritet komisije. Kao što vjerojatno i znate, ovaj proces brzo dobiva na brzini. 26 stranaka i u najnovije vrijeme SAD i Kina, dakle ukupno uh, udio 39% u globalnim emisijama, već su ratificirale sporazum. Prema posljednjim najavama 49 stranaka koje imaju udio 57% u globalnim emisijama će najvjerojatnije zaključiti svoj postupak ratifikacije do kraja 2016. godine, a tu ne uključimo Europsku uniju i njezine zemlje članice. Približava se sada glavna skupština UN-a i klimatski tjedan u Njorku i zbog toga očekujemo značajan broj ratifikacija u nadolazećim tjednima. Također pozdravljamo napore za brzo stupanje na snagu ovog sporazuma, naročito onih koji su se nedavno priključili ovim naporima koje u posljednjih 20 godina Europska unija predvodi, a u tom je smislu ključan, ključna potpora Europskog parlamenta. Dakle, želim eh, pohvaliti spremnost ovoga parlamenta da pristupi ratifikaciji sporazuma iz Pariza i također eh, snažan politički signal koji je odaslat eh, upravo glasovanjem na ovom odboru prošloga tjedna. Jasno je da je mogućnost ranog stupanja na snagu ovoga sporazuma bez Europske unije kao stranke je sve veća. Znamo da se možemo osuniti na vašu potporu u tom smislu, ne samo za brzo osvajanje odluke vijeća o ratifikaciji sporazuma, nego i u podizanju svijesti među nacionalnim parlamentima o potrebi da se brzo pristupi sa e, svim ratifikacijama u 28 zemalja članica. Vi u potpunosti razumijete što je e, u pitanju i također je tu u igri i naša reputacija. Zbog toga želim pozvati vijeće da brzo pristupi radu na ovom predmetu jer će naša ratifikacija dokazati našu solidarnost i jedinstvenost u ovim teškim vremenima. Također je ključna i provedba ovoga sporazuma na terenu i tu je Europska unija opet na prvim crtama bojišnice. 27. komisija je predstavila paket mjera za ubrzanje prijelaza na niskougljične emisije u svim sektorima gospodarstva u Europi i sada je komisija izradila konkretne prijedloge za smanjenje emisija do 2030. godine u svim sektorima europskog gospodarstva. Također smo odredili prave poticaje za oslobađanje sredstava za ulaganje u prometu poljoprivredi, graditeljstvu i zbrinjavanju otpada i time pokazujemo da smo odradili domaću zadaću i da održavamo obećanja. Niti jedna druga zemlja na svijetu nije prešla toliko put u prijelazu na ugljično gospodarstvo. Evo nekoliko ključnih političkih inicijativa. Dakle, prvo predlažemo nacionalno obvezujuće ciljeve koji su realistični, pravedni i fleksibilni. Dakle, kao što je dogovoreno u 2014. Europska unija treba smanjiti emisije za 30% u odnosu na razine iz 2005. godine u e, graditeljstvu, prometu, poljoprivredi, izbrinjavanju otpada, korištenju zemljišta i šumarstvu. To je ambiciozno, ali realistično. Kada je riječ o ciljevima za 2020. godinu, e, ciljevi za 2020 2030. godinu će se temeljiti na relativnom BDP-u po glavi stanovnika. To osigurava pravednost, što znači da e, zemlje članice sa većim prihodima će e, ispuniti više ciljeve nego one sa manjim prihodima i e, oni idu od 0 do minus 40%. Nakon smjernica europskih vođa ciljevi za zemlje članice sa BDP-om eh, koji je iznad europskog eh, prosjeka su prilagodile svoje ciljeve kako bi eh, odrazile to u gospodarskim strukturama i potencijalu za smanjenjem emisija. To je znači fleksibilnost jer time zemlje članice mogu ostvariti svoje ciljeve na troškovno učinkovit način i e, također ispoštovati potpuni cilj. Kao što sada e, stvari stoje, zemlje članice mogu odlučiti financirati smanjenje emisije u drugim zemljama članicama gdje su troškovi niži i to će olakšati ulaganja u, u, Europsku uniju tamo gdje su ona potrebna radi modernizacije gospodarstva. Osim toga, ovaj prijedlog omogućuje zemljama članicama, naročito onima sa većim udjelom emisija u poljoprivredi, privredi da iskoriste i ograničen broj kredita koji su stvoreni u sektoru korištenja zemljišta kako bi se e, kako bi se pospješilo njihovo postizanje nacionalnih ciljeva. Na kraju ove zemlje članice koje se suočavaju sa značajnim e, izazovima kada je riječ o troškovnoj učinkovitosti mogu e, se koristiti dodatnim spanjenjima u e, industriji i generiranju energije kada je riječ o postizanju obveznih nacionalnih ciljeva. Tu želim istaknuti da su te fleksibilnosti kada je riječ o ETS-u i korištenju zemljišta ograničene na unaprijed na gornju granicu kako se ne bi potkopalo poticaje za ublažavanje sektorima poput graditeljstva i transporta. Naš prijedlog o korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu po prvi puta integrira e, korištenje zemljišta i šumarstvo u e, klimatski i energetski okvir Europske unije. Poticaji za e, održivo korištenje zemljišta i za održivo šumarstvo osiguravaju sami rasti i održivo proizvodnost u našim ruralnim zajednicama. Naš je prijedlog također u skladu i sa sporazumom iz Pariza. E, sada ću istaći neke ključne elemente našeg prijedloga. Dakle, zemlje članice trebaju osigurati da će emisije i apsorpcije biti u ravnoteži i trebaju izbjeći neto emisije u ovom sektoru. Također, naš prijedlog promiče e, one e, ona krmiva koja e, se temelji na e, bioenergiji i koja su najodrživija također koje rješavaju najveće zabrinutosti i koje izazivaju emisije iz biomase u proizvodnji energije. Treće, postoje tehničke pravilnici za izračunavanje emisija i uklanjanja istih i oni trebaju biti ažurirani. Ono što je dobro da ne trebamo krenuti od nule, već imamo određene odredbe koje možemo nadograditi. Četvrto, imamo predloženu fleksibilnost za obračunavanje kredita u korištenju zemljišta i šumarstvu kada je riječ o postizanju nacionalnih ciljeva što će dati i značajne poticaje za dodatno ublažavanje. Međutim, samo oni krediti za korištenje zemljišta koji zadovoljavaju standarde obračunavanja visoke ekološke kvalitete će se moći dopustiti. Osim toga, e, naš prijedlog će očuvati i ojačati kapacitete naših šuma i tala da e, skladište CO2. I na kraju, ovaj paket iz srpnja uključuje i e, komunikaciju Europske strategije za mobilnost sa niskim emisijama ugljika. Također, sektor prometa odgovara za jednu četvrtinu naših emisija stakleničkih plinova, što znači da ovaj e, prijelaz na takvu mobilnost je ključan kako bismo ostvarili naše ciljeve u zaštiti klime. E, ovaj prijelaz nudi najveće mogućnosti Europi da zadrži svoju konkurentsku prednost i da ostane također i na e, među prvim redovima kada je riječ o tehnologiji i poslovnim modelima. Naša strategija e, će uokviriti one inicijative koje će komisija predložiti u nadolazećim godinama i komisija će iduće godine predložiti reviziju standarda za CO2 za automobile i e, e, kamionete. Nadalje ćemo povećati i naše napore kada je riječ o pitanju kamiona, autobusa i putničkih autobusa u prometu. Hvala. Evo sada možemo započeti sa koordinatorima. Započet ćemo sa e, predsjednikom Pučana, gospodinom Lizeom. Hvala predsjedavajuće, hvala povjereniče. Hvala na izlaganje, hvala na angažmanu i htio bih još jednom naglasiti što e, su rekli povjerenik i predsjedavajući o ratifikaciji Pariza e, već je neugodno što Europska unija s time e, kasni već smo mogli na ovoj plenarnoj sjednici to ratificirati nakon Kine i SAD-a prošla tjedna, no moramo se požuriti ako vijeće to ne učini e, u idućem terminu e, ili ako mi to ne učinimo na plenarnoj u listopadu, onda će nas drugi opet e, prestići i ratifikacija može propasti. Pred nama su američki izbori, kandidat Trump e, je rekao da će taj e, sporazum povući, e, on to ne može učiniti ako sporazum stupi na snagu i zato je iznimno bitno da se požurimo sa ratifikacijom tog klimatskog sporazuma. Ja sam malo žalostan što prijedlozi koji se tiču raspodjele tereta nisu e, toliko ambiciozni, cilj je niži, ali e, sad se državama članicama dopušta nešto što se poduzećima ne omogućava. Možda je to dobro u načelu, o, o tome možemo raspravljati, no vjerujem e, da treba pojasniti zašto e, države e, takvu dozvolu imaju, a e, poduzeća ne. Moramo nešto učiniti kako bismo dali više prostora za disanje industrijama koje ispuštaju mnogo emisija. Želimo svi eh, da eh, se poveća cilj za energetsku učinkovitost eh, kako bi se dala prostora za manevar industrijama koje ispuštaju mnogo štetnih plinova. Što se tiče prometa, htio bih nešto reći o zrakoplovnom prometu. Imali smo odluku ICAO-a E, mi smo e, razočarani, tome smo raspravljali na odboru, mi smo razočarani prijedlozima koji su e, podstavljene i, u ime Europske unije treba reći da to ne može biti razlog da uklonimo poništimo svoj ETS sustav, moramo E, intenzivnije uključiti i zračni promet kako bi to bilo e, ravnopravno prema ostalim granama industrije. Hvala lijepa. Uh, hvala. Gospođa Dali. Hvala gospodine predsjedniče i hvala povjereniku Kanjeteu na tome što je došao na prvu razminu gledišta o ovim prijedlozima. U ime SID-a ja ću se pozabaviti odredbama o dijeljenju tereta trebamo jedan jaši prijedlog od sadašnjega i to je doista nešto pozitivno i to želim istaknuti. Međutim, postoji niz područja za koja smatramo da je potrebno poboljšati i da je to moguće, a mi kao parlamentarni odbor bismo htjeli surađivati vama na tome da se to poboljša. Evo nekoliko razloga za zabrinutost koje želim podijeliti s vama i za koje želim da se riješe. Dakle, kada je riječ o trenutku od kojega će se mjeriti emisije prema sadašnjem prijedlogu, to bi trebale biti prosječne emisije za razdoblje od 2016. do 2018. No, mi smatramo da će nas to dovesti u situaciju u kojoj ćete imati zemlje članice koje neće imati nikakvih e, poticaja da bi ustrajale na smanjenju emisija od 2018. do 2020. godine, a e, što više završit ćemo u situaciji u kojoj zemlje članice koje ne budu ostvarile ciljeve za 2020. godinu će e, imati još manje stroge odredbe za 2020 2021. godinu i time ćemo nagraditi one koje zaostaju. još nešto do čega nam je stalo je upravljanje i e, pridržavanje propisa. Sukladno tom sadašnjem mehanizmu, zemlje članice treba izvještavati o svojim emisijama svake godine i mi smatramo da je to važno Nadalje, e, osam zemlje članice trebaju zadovoljiti svoje godišnje ciljeve i e, želimo e, da se zadrži taj nadzor svake godine, a ne svakih pet godina. I osim toga bi nas zanimalo zašto je komisija se odlučila za petogodišnju provjeru od 2027. Mislim da je to prekasno za zadovoljenje ciljeva iz 2030. godine kako bi se provjerilo jesu li zemlje članice doista na pravom putu ili ne. Mi ćemo tražiti da se taj okvir ojača jer ćemo jedino na taj način ovu uredbu pretvoriti u instrument koji će zadovoljiti ambicije iz sporazuma u Parizu. I na kraju, kada je riječ o sporazumu iz Pariza, ne mogu dovoljno naglasiti važnost ratifikacije Pariškog sporazuma što prije. I predsjednik je to i sam naglasio kao što je učinio i kolega Lise i e, vi ste i to sami učinili povjereniče. Dakle, sada je potez na vijeća, ali bila bi sramota za Europsku uniju kada bi ona zaostala u procesu ratifikacije. Hvala. Hvala. U ime EKR-a, gospođa Gerling. Uh, hvala. Dobro večer, gospodine Kanjete, hvala vam na dolasku. Imam pitanje o podjeli tereta i to je izravno povezano sa mojim nedavnim iskustvom u pregovorima o učinkovitoj podjeli tereta, o kvaliteti zraka. Čini se da zemlje članice nisu uopće zainteresirane za podjelu tereta. Naime, teško je nastojati postići nekakav sporazum sa zemljama članicama i doista sam ozbiljno zabrinuta zbog Izgleda da će se uskoro zatvoriti ovaj predmet, barem se on neće zaključiti na vrijeme kako bismo imali neke dugotranije planove za smanjenje emisija. Tu postoji čitav niz pitanja koja su vrlo slična. Jesmo li sigurni da nam je doista jasno koja je nulta situacija? Jer Vodit će se rasprave o tome je li ta nulta situacija doista pravedno određena prije nego što se uopće prijeđe na raspravu o razini smanjenja. Također, kada je riječ o 5% e, godišnjem prijenosu koji će se staviti na raspolaganje zemljama članicama, što e, vi mislite ponuditi za uzvrat, jer ništa se ne daje ni zašto. Dakle, što će se ponuditi umjesto toga, kako zamišljate da će to funkcionirati i zašto je ta fleksibilnost ovdje uvrštena. I tu imamo i niz drugih fleksibilnosti, a ja bih rekla, i to znam iz vlastitog iskustva, da to dovodi do pregovora o različitim e, fleksibilnostima, ali to ide na štetu stvarnih smanjenja. Mene je iznenadila razlika između zemalja članica i e, s druge strane količina fleksibilnosti koja će se omogućiti jer e, mislim da će to dovesti do velikih poteškoća u ostvarenju rezultata. Evo, mene zanima jednostavno logički proces razmišljanja u izradi ove metodologije i također želim e, spomenuti ETS u zrakoplostu koji se brzo približava i to je odluka koju ćemo morati uskoro donijeti. Evo, ja bih vas molila da mi pojasnite sljedeće. Izrada izvješća komisije za parlament i zemlje članice o nastavku ili ne nastavku ETS-a. Hoće li to biti pod e, nadležnošću komisije, hoće li to učiniti glavna oprava za klimu i e, hoće li nam e, moći već sada dati neke vremenske rokove za to. Hvala. Promijenit ću uobičajeni redoslijed klubova zbog onih koji su se javili za riječ na plenarnoj sjednici. Dakle, prvo gospođa Dornano ima riječ. Hvala. Povjereniče, novi zakonodavni paket o klimatskim promjenama donosi cilj od minus 37% za Francusku u, odnosu na 2000 2014. do 2020. godine proizlazi iz ulaganja od 180 milijardi. Dakle, odakle će doći taj novac? kada je riječ o pojedinačnim zemljama. Vi znate da je to od neto uplatitelja u proračun poput Francuske. Tu ćemo naći taj novac. I ja smatram nepravednim ovo dvostruko opterećenje naše zemlje kada naši poljoprivrednici, prijevoznici, mala i srednja poduzeća već e, trpe zbog e, vrlo oštre konkurencije. Također, Europska unija je u proturječnosti kada nameće različite stope smanjenja različitim zemljama članicama. Istovremeno, pri tome braneći slobodu konkurencije i slobodno kretanje kapitala, ali ne poduzima ništa kako bi osigurala da se to doista i ostvari. Kako će ti gospodarski sektori u Francuskoj moći se pravedno natjecati sa međunarodnom konkurencijom ako ih stavljate u nepovoljniji položaj ovim drastičnim uvjerima, uvjetima? Europska unija je jedino međunarodno tijelo koje umjesto da podupire svoju nacionalnu proizvodnju zapravo je izlaže nepravednim teretima. Dakle, moje je pitanje jasno, gospodine povjereniče. Hoćete li povesti računa o gospodarskoj situaciji onih sektora, naročito u Francuskoj, koji već trpe ogromnu štetu uslijed europskih politika kada je riječ o našim proizvodnim sektorima? Hvala, gospođa Maskines. Hvala. Zakonodavni projekt koji vi ovdje danas branite ne samo da nije realističan, nego ide kao i obično na korist manjini i to onoj manjini o kojoj vi ovisite. Dakle, mi smatramo da bi ovaj prijedlog trebao se pozabaviti uzrocima krčenja šuma, iscrpljenja tresetišta i erozije tla. Trebamo govoriti o mjerama koje će poboljšati okoliš, dakle pošumljavanje i također ponovno uspostavljanje odgovarajuće razine vode u tresetištima. Dakle, proizvodnja biljnih pilančevina prouzrokuje ogromne emisije stakleničkih plinova, a to uzrokuje posljedično gubitak radnih mjesta i iseljavanje iz ruralnih područja, što je već vrlo prisutno u Europi, a da ne govorimo o onome što se događa u Španjolskoj. Kada bi vaš prijedlog bio logičan, trebao bi barem poticati potrošnju na lokalnoj razini. Ako vi branite interese civilnog društva, a ne velikih korporacija, gdje nalazimo mnoge vaše prijatelje. Dakle, kako je moguće da 2014. godine 50% palminog ulja u Europskoj uniji je pretvoreno u gorivo za cestovni promet ili je 77% biodizela koji je potrošen u Španjolskoj 2014. godine je proizveden od palminog ulja, a to je gorivo koje proizvodi tri puta više emisije od običnog dizela. Dakle, ovaj zakonodavni projekt koji danas predstavljate, je li to izrađeno na traženje organiziranog civilnog društva ili zapravo potajno pregovarate sa energetskim sektorom. E, ja tražim da nadam to jasno kažete. Hvala, gospodin Torvalds. Hvala. Hvala povjereni čekanjete na dolasku. Na početku ste rekli da vam je zadovoljstvo biti ovdje. Nadam se da će ta tvrdnja vrijediti i nakon mojih pitanja. Prvo pitanje odnosi se na podjelu tereta. Kako bismo došli do društva sa niskim, niskom proizvodnjom e, ugljika, e, treba znati koliko e, možemo ostvariti apsorpciju CO2, ali komisija jednostavno nije bila u stanju izračunati kapacitet apsorpcije boralnih šuma, što znači da nemate pojma koliko ugljika e, se u svijetu može apsorbirati. Naime, boralne šume predstavljaju 29% svih šuma. Ako to ne znate izračunate, onda nećete ništa izračunati, a to je sramota. I drugo pitanje odnosi se na nepodjelu tereta. Dakle, koju ćete cijenu biti spremni platiti kako biste natjerali poljske ucjenjivače da potpišu Thank you very much. And now Miss Hawken. Hvala sada gospođa Hawken. Hvala gospodine predsjedniče i hvala povjereniku. Vi ste govorili o realističnosti, o pravednosti. No, na što se odnosi ta pravednost i ta realističnost? Jer ako sagledamo Pariški sporazum, a kolege kažu da Europska unija treba brzo pristupiti ratifikaciji tog sporazuma. Dakle, Pariški sporazum je zacrtao cilj od 1,5%, što je daleko ispod, odnosno 1,5 stupnja od za razliku od dva stupnja koji se predlažu inače, no 40% 2030. godine, dakle to je stari prijedlog i svi mi znamo da je to previše, a sukladno Pariškom sporazumu sredinom stoljeća ćemo morati postići nulte emisije što će značiti da će Europska unija biti daleko od toga. To nije prihvatljivo da će se moji unuci morati e, suočiti sa svim tim naporima kako bi bili pravedni prema nama. I sada opterećuje to toliko i poduzeća i to su opterećenja koja neće tek tako nestati. Dakle, mi smo ovdje avangardna sila u svijetu. I moje drugo pitanje je sljedeće prema ugovorima komisija ne smije biti tajništvo vijeća. Komisija bi trebala biti pokretačka snaga Europe i poduzimati inicijative. To ne znači jednostavno prepisivanje onoga što je zaključilo vijeće. Komisija treba poduzimati inicijative kako bi se osigurala da Europska unija ispuni svoja obećanja i očekivanja. Evo, sada me zanima što će u srijedu reći predsjednik komisije, jer pitanje klimatskih promjena je jedno od velikih prijetnji, a komisija tu mora preuzeti vodeću ulogu. Vi biste trebali sada ispuniti svoje obećanja i svoje obveze iz ugovora. Dakle, molim vas, ispunite ove ambiciozne ciljeve i to brzo i to na način e, na po kojem ćemo se moći ponositi komisijom. Hvala, gospodina Fronte. Hvala. Hvala predsjedniče i hvala povjereniče na ovom prvom e, predstavljanju ove dvije uredbe. Već sam na nekim susretima i na plenarnoj sjednici imao prilike vam reći da je bilo veliko razočaranje što je iz Pariškog sporazuma nestala riječ dekarbonizacija, a zamijenjena je jednom složenom rečenicom gdje se govori o pozitivnim i negativnim emisijama. To smatram izlikom kako bi se reklo, pa da, možemo usporiti smanjenje emisija jer negdje drugdje e, ćemo apsorbirati taj ugljik. To smanjuje zapravo napore i ambicije u smanjenju emisija. Osim toga, gdje ćemo naći taj ugljik? Dakle, još imamo nepoznatu tehnologiju skladištenja ugljika. Dakle, zapravo u Europskoj uniji ne znamo ništa o toj tehnologiji, a s druge strane imamo i iskorištavanje prenamjenu zemljišta i šumarstvo. Kada je riječ o ovom potonjem, iščitavajući ovaj prijedlog, ne znam jesam li dobro shvatio, ali u četvrtom članku, a to je jezgro prijedloga, u obvezama stoji da od 2020. do 2030. godine u petogodišnjim razdobljima će se u tom sektoru ostvariti jednakost, odnosno neće biti neto emisija, to jasno stoji. Dakle, imat ćemo ravnotežu onoga što se proizvodi i što se smanjuje. No, ako budemo htjeli imati negativne emisije, možda ćemo ipak nakon 2030. godine morati biti ambiciozniji i nastojati proizvesti negativne emisije u ovom sektoru prenamjene e, zemljišta i šumarstva. Ili sam možda krivo shvatio? I na kraju jedno konkretnije pitanje. Prema nedavnim istraživanjima koje se tiču apsorpcije ugljika, tu se prepisuje velika uloga i tlu, ne samo biljnom pokrovu i e, tu i nalazimo 40% ukupnog potencijala. Dakle, u svjetlu toga želim pitati želi li komisija integrirati prenamjenu zemljišta i šumarstvo sa e, politikama koje će promicati regenerativnu poljoprivredu koja upravo povećava količinu ekološkog tla e, koje je upravo istrpljeno uslijed desetljeća industrijske poljoprivrede. Hvala. Hvala. A sada e, riječ ima povjerenik za prvi krug odgovora. Izvolite. Kao prvo e, rekao bih e, nešto vi ste neki govorili da zemlje članice imaju više fleksibilnosti nego što fleksibilnost imaju poduzeće. Mi smo slijedili smjer vijeća i držali smo se E, zahtjeva, odnosno prijedloga iz e, vijeća, vijeća iz e, listopada 2014. Dakle, nismo ove predloge izmislili od njutkud I mi smo na osnovu toga dali svoj prijedlog i, mi smo inače Europsko vijeće Europskom vijeću pružili svu tehničku potporu i ta, to vijeće iz listopada 2014. je postavilo ambiciozne ciljeve, do sad najambicioznije, kad, kad e, naše politike nisu e, dovoljno ambiciozne. No ovo je, gdje se radilo o zaista e, visoko postavljenim ciljevima. Mi smo jedina stranka potpisnica COPA 21 eh, koja eh, eh, raspravlja o svim politikama drugi možda imaju bolje odluke, ali oni ih ne provode. Komisija će nakon 2011. početi raditi na procjeni 1,5 stupnjeva. kada tijelo kaže koje su e, posljedice takve, mi ćemo onda prema tome e, reorganizirati našu e, strategiju dekarbonizacije Pariški sporazum je dinamički e, sporazum jer smo se mi borili da on bude dinamički. E, inicijalno je trebao biti statički sporazum, no naša je stalište bilo vrlo jasno. E, to je stalno nastojanje da se uspostavi dinamični sporazum, da se uvode revizije i ocjena utjecaja. I zato, gospodine Lize, ambicije. Mi se ti, e, vodimo e, ciljevima i odlukama vijeća iz e, listopada 2014. Mi ne uništavamo taj paket. Gospodine Lize, vi ste pitali što je bilo sa na, skupštini i kao sutra se nalazimo sa povjerenicom Bulc pa ćemo čuti. No, ne možete e, e, nitko vas ne može smjeriti, e, spriječiti u Europskoj uniji da sami unutar Europske unije donosimo odluke što će biti sa emisijama i to nam je prioritet. Mi ćemo biti ti koji ćemo odlučiti na osnovu procjene, doći ćemo u parlamentu i e, reći ćemo kako kanimo dalje postupiti i što će se e, dogoditi. Doćemo se uskoro javiti e, jer već radimo na tome. Zatim pitanje gospođe Dali. Prije bih, prvo bih nešto htio reći. Je li ambiciozno ili ne? Ja sam putovao u 28 zemalja članica, razgovarao sam s 28 vlade. Ljudi se slažu o općenitim ciljevima, no kad su u pitanjima nacionalnih ciljeva, e, onda dolazi do razlika. E, komisija mora naći e, predlog koji će zadovoljiti sve. No, to zaista čudno, ali e, to je vrlo složeni prijedlog. E, jedna od teških e, pitanja je početna polaznična točka. I jasno, rabimo razdoblje 2020. Dakle, moramo se držati tog razdoblja. Zašto? Jer E, nedavne emisije imaju više utjecaja na okoliš e, i e, ako prijedlog se prijedlog počeo povoditi 2020. a ne 2016. i 2018. onda bismo imali smo puno veće ispuštanje E, štetnih plinova i e, manje uspjeha u smanjivanju stakleničkih e, plinova i zato smo zapravo zauzeli ovakav veoma oprezan stav. Što se tiče mehanizma sukladnosti, mi ćemo integrirati sve naše ciljeve u u upravljanje, odnosno u općenito sve e, e, elemente energetske unije. No, očekuje se da će zemlje članice ispuniti sve svoje obveze i na im je fleksibilnost, no ako zemlja članica ne u jednu godine ispuni sve obveze. To se e, množi sa 1.08 e, e, jer postoji jedna linija koju treba pratiti. Ako zemlja članica ne, to ispuni onda krši prava Europske unije i onda komisija može pokrenuti postupak, primjerice postupak praćenja. E, naravno e, namjeravamo i dalje e, i dalje provoditi transparentno godišnje izvješćivanje da vidimo kako se zemlje članice države drže zapravo određenih ciklusa i to izvješćivanje bilo bi na svake godine dana da vidimo da li se države pridržavaju dogovorenog. E, to ćemo e, činiti u okviru programa za praćenje. I e, ako utvrdimo da zemlja ne ostvaruje napor, odnosno napredak, onda mora pripremiti akcijski plan u roku tri mjeseca kako bi to popravili. Zatim je bilo pitanje o osnovi da imam toliko papira na stolu. Osnova da imamo dobre podatke, imamo podatke iz 2008. E, i i cijenu treba platiti, ali to je i omjer e, potražnje i e, ponude. Sustav nudi fleksibilnost na više razina i u više situacije. sustav radi kao paket i cilj e, postoje fleksibilnost i ugrađene u sustav. Dakle, imamo cilj koji želimo zaista postići. Što se e, e, se tiče raznih sektora. Imamo cilj za tvrtku no ne kažemo koja intenzivnost se mora primijeniti u kojem sektoru, to prepuštamo eh, zemlji članici odluči. Neki eh, sektori će morati se više potruditi, a neki malo manje. Imate vlastite ciljeve i to je jasno. Ovdje imate globalne nacionalne cilje, recimo na području prometa na području poljoprivrede je bilo bilo kojeg sektora imate mnogo mogućnosti. No, s druge strane, moramo priznati e, da moramo shvatiti da imamo e, smanjenje e, stakleničkih plinova, a, ipak je došlo do gospodarskog rasta. Dakle, ova politika, zelena politika Europske unije nije ograničila gospodarski e, rast. Htio bih e, reći kao prvo niti povjerenik, niti komisija ne e, pregovaraju netransparentno i u zatvorenim prostorima. Ne, mi smo transparentni, e, imamo registar transparentnosti i postoji popis svih sjednica, sastanaka, sve se može preispitati. Tu ne postoji netransparentnosti kod ovog prijedloga. Komisija je e, pratila mandata Europskog vijeća. E, ne zato što smo mi e, njihovo tajnište, već zato što se tamo održala rasprava na osnovu predloga kojeg je dala komisija. Imamo ciljeve, imamo pravila fleksibilnosti, imamo predloge e, u području korištenja zemljišta i mi smo se ograničili e, e, na prijedloge koji su vezani za emisije. E, nismo se petljali u, u zajedničku poljoprivrednu politiku, to nije u okviru našeg dijela, nije u okviru naše nadležnosti. Mi smo se osvrnuli na šumarstvo, zatim na biološke E, energente, zatim prijedloge koje se tiču prenamjene zemljišta. Sve smo to uzeli u obzir. Zatim e, ka i e, formiranje šumarske politike, zatim proizvodnja biomase, to će biti predstavljeno u drugim dokumentima. To nema veze s ovim, već e, želimo e, to inkorporirati u direktivu o električnoj energiji, no to je jedna druga tema. Gospodine Torvalds, e, vi ste govorili o pitanjima prenamjene e, u i e, postavili ste pitanje u vezi šumarstva. Htio bih reći sljedeće, jasno je. E, jasno je da imamo podatke o deforestaciji i možemo ih rabiti U upravljanju šumama e, postoji razlika kada idemo razine reference. E, pravila nisu jasna i kako bismo e, amortizirali emisije iz šumarstva i prenamjene zemljište. moramo razviti u budućnosti jasna pravila na razini Europske unije. Ne možete reći da na razini Europske unije nisu e, postojeći postoje zemlje članice koje su vrlo jasne po tom pitanju, no većina zemalja članica e, nemaju precizne ciljeve, precizne odredbe o ovim. E, ni pouzdane podatke 2012. E, zemlje mješlanicu su radile e, samo projicirane podatke, ali to nisu bili pouzdani podaci. Bez takvih e, podataka nema velike sigurnosti i, i nakon 2020. treba izračunati šumarski referentnu razinu, a to zemlje članice još nisu učinili. Dvije, u mnogim e, slučajevima postoje velike razlike između zemalja članica u ovim podacima. E, morali smo, dogovorili smo se da treba unaprijediti metodologiju e, i, i prijedlog traži od zemalja članica i njihovih vlada da u ovom području daju vrlo pouzdane podatke. Gospođa Ok, ima osam unuka, ja imam tri, ali mogu joj reći da komisija želi provesti sve ove politike e, sa što ambicioznije moguće i e, imat ćemo dijalog s parlamentom. E, to je naš inicijalni prijedlog koji ćemo staviti na stol, ali htio bih reći jer nakon razgovora sa 28 vlada i nacionalnih parlamenta e, ne, samo 40%, e, e, ja sam sedam mjeseci bio na turneji i molio sam ljude da budu ambiciozni i što se tiče e, BDP-a, e, no ipak e, imamo ambiciozni plan koji će biti predložen i cijeli paket kad vidite ga u cijelosti bit će spremen i bit će tu da ispuni naše obveze. Što se tiče ratifikacije komisije E, u ovom trenutku pokušava uvjeriti zemlje članice e, da to ratificiraju nakon e, ratifikacija u zemljama članicama. Mi ćemo zajednički deponirati svih 28 ratificiranih sporazuma. No ako se to brzo ne dogodi, mi koji smo bili aktivni po pitanju tog sporazuma, e, to bi bilo e, vrlo loše za nas. E, ja vas uvjeravam da činimo sve i dajemo sve od sebe. Nadam se da će to vrlo brzo proći na plenarnoj sjednici i francusko predsjedavanje radi sve kako bi podprlo ovaj klimatski sporazum imamo eh, veliki broj eh, zemalja članica koje to eh, već čine i komisija daje sve od sebe kako bi to što prije i što brže prošlo. Hvala lijepa. A sada možemo sa drugim redom govornika. Gospođa Köstinger, imate riječ. Hvala, povjereniče. I vjerujem da ovdje svi imamo zajednički cilj i trebali bismo ga imati i trebali bismo eh, inzistirati na provedbi i ratificiranju. No što se tiče šumarstva, htjela bih eh, navesti dva, načela. Nije ispravno eh, kada šumu pretvaramo u, u spremnik za stakleničke plinove. To nije Mm, e, e, šumarstvo je prevažna industrija da bi samo se time bavila. Mislim da e, mora se uzeti u obzir i zaštita šuma, govorili ste o preciznim podacima i mene malo čudi da postoje različiti potencijali za šumarstvo koje postoji u zemljama članicama ne dolaze do izražaja jer valja ustvrditi koliko se još može iskoristiti. Imamo velike zemlje poput Švedske, Austrije, no negdje imamo premalo, negdje previše podatak. I za zemlje koje imaju mnogo šuma, ovaj vaš izračunski model je i malo loš Onda još jedno pitanje, na koji način e, vjerujete da će ovaj e, prijedlog LULUCF biti poticaj gospodarstvu e, i kako možemo dati poticaj proizvodima iz šumarstva i zanimalo bi me kako kako zamišljate ta e, raspodjelu tereta e, i kako to opravdavate ako će to biti negativan, e, imati negativan učinak na druge sektore da se uopće pomaknu kako zamišljate da se to može raditi na industrije koje ne ispuštaju toliko stakleničkih plinova je li to primjenjivo, e, je li to predviđeno samo za poljoprivredu ili za određene ostale grane i na kraju e, zanima nas što će biti sa mogućim e, istupanjem Velike Britanije iz Europske unije. Imate li vi E, možda već e, scenarij pripravan e, za takvu situaciju. Možete li nam nešto, nešto reći po tom pitanju? Hvala. Thank you very much, Mr. Hvala lijepa, gospodin Branen. Hvala, predsjedavajući. Možda se sjećate povjereniče kad smo bili u Parizu na razgovorima krajem prošle godine o, Parizu. Imali smo kratki razgovor o poplavama koje su se tada nedavno dogodile na sjeveroistoku Engleske. Poplave su jedan od razvojnih posljedica klimatskih promjena i kao sve klimatske promjene e, treba se zapravo klimatske promjene rješavati na što je više moguće frontova. E, drago mi je što sam ljetos vidio prijedlog povjernika o novom paketu za 2030. o klimatskim promjenama šume u okviru novog e, okvira Europske unije o klimatskim promjenama i energetici. E, poljoprivrednici nisu odigrali svoju cjelovitu moguću ulogu u e, smislu klimatskih Promjena integracija lulucf a sada to omogućuje. Uključivanje lulucf a u e, okvir za klimu i energetiku Europske unije E, je dobra vijest, a šumari poljoprivrednicima treba će im e, pravi poticaj, to ste spomenuli. To će sigurno uključiti pitanje revizije referentnih e, razina za upravljanje šumama i možda će tu biti bitan i odgovor koji ste već dali. To što ste rekli da imamo različite razine u EU, i možda se to sada može riješiti, a da se omogući nacionalnim državama da budu nadležne za šumarstvo. Možda možete malo više reći o tome što vi mislite, koji su to pravi poticaj, hoće li tu biti uključena agro e, agrošumarstvo i ono što je Elizabeth rekla, e, korištenje e, drveta osobito u e, izgradnji, u građevinarstvu i e, netko rekao koliko je važno e, poboljšanje tla zemlje i tu treba davati prave potice. Hvala. Hvala lijepa. Sada gospođa Visnjevska. Hvala lijepa, predsjedavajući, hvala povjereniče. Naravno, samo se po sebi razumije e, što se tiče glavnih činjenica koje oblikuju e, odredbe koje uređuju ne ETS-ove i Lucefa, e, da to znači i obveze koje proizlaze iz Pariškog sporazuma o klimatskoj promjeni. U tom se sporazumu naglašava važnost šumarstva, u upravljanju klimatskim promjenama. Želim vas pitati jedno povezano pitanje o formulaciji članka 7 e, ne, teksta, ne ETS-ovima. Tu u tom tekstu nalazi se jedno ograničenje, e, samo 280 tona ekvivalenta CO2 može se koristiti, e, o tome treba voditi računa jer kao alokaciju za emisije u poljoprivredi i šumarstvu. Taj ekvivalent od 280 milijuna tona strogo je podijeljen na države članice. Tako vrsta restriktivne alokacije dovodi do ili će dovesti do toga da neke države članice neće moći u potpunosti iskoristiti svoj šumski potencijal. S druge strane, ta granica e, biti će e, nemoguće će biti ispuniti u nekim drugim državama članicama. I zato bi e, iz e, stoga onda se cijeli cilj predviđen za program ETS-a, ne ETS-a, neće se moći ispuniti. Dakle, koje je obrazloženje za uspostavu tog plafona 280 tona, e, iako je vijeće reklo kako postoji potreba e, za cjelovit utjecaj šume na klimu? Zašto imamo tako nefleksibilnu granicu? i e, tako nefleksibilnu potjelu između država članica. Za nje to zapravo protivno duhu Pariškog sporazuma u kojemu e, se prizne priznaje učinak šumarstva kao ključni čimbenik? Hvala. Hvala lijepa. A sada gospodin Osling. povjereniče, e, znamo, ocenimo vaše napore, ali bilo bi zaista neugodno ako Europa ne bi e, ratificirala ovaj sporazum iz Parize jer e, nas se iz početka gledalo kao pokretače ovog sporazuma. I ono što me brine jest E, pitanje fleksibilnosti nje ima previše čini mi se e, ne samo e, iskorištavanje zemljišta i prenamjena zemljišta znamo koliko je to teško E, izračunati. Raspravljali smo o takozvanim ILO faktorima i e, e, tu smo već vidjeli koliko je to teško izračunati i Europa nije u jednakom jednakom nije na jednak način pošumljena, prekrivena šumama i e, moramo se dogovoriti o nekakvom godišnjem izračunu. No ne smijemo učiniti sljedeće, a to je da e, izjednačimo iskorištavanje zemljišta i energetski sektor. E, to ne bismo smjeli miješati E, dopustiti tim sektorima da prođu pod drugim nazivnikom energetske e, sektor e, moramo jasno odvojiti od emisija koje nastaju iskorištavanjem zemljišta jer u protivnom stvaramo e, krivu sliku e, i e, znamo kod energetskim sektoru koliko to emocija budi, no iznimno je teško doći do točnog proračuna na području iskorištavanja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva. Dakle, proračun da, ali ne točno. Hvala lijepa. Sada gospodin Linc. Hvala predsjedavajući. Hvala predsjedavajući. Imam još jedno kratko pitanje. Rekli ste, e, rekli ste da ćete stopiti postojeće e, paralelne sustave izvješćivanja kako bi e, smo rasteretili e, mala i srednja poduzeća. Kod mene stalno dolaze poduzetnici i žale se na obavezu izvješćivanja i davanja statistika što je sa nacionalnim odredbama i kako tu postići neka izuzeća i fleksibilnost. Thank you very much. Hvala lijepa. A sada gospodin Palio. E, predsjedavajući, povjereniče, prvo pozdravljam vaše prijedloge o e, prometu, izgradnji, poljoprivredi i otpadu. Kao što ste rekli i pravilno naglasili, e, to čini 60% emisija CO2 u EU ili emisija EU-a. Imam nekoliko pitanja i zamolio bih i pojašnjenje. U vašem prijedlogu e, dozvoljavate državama članicama da koriste određenu količinu e, ugljika koji je dan poslovnim subjektima, a, deka, će se ugljik iz drugih sektora. E, imamo ciljeve u smanjenju e, tih plinova u poljoprivredu, pa onda ako to učine e, mogu koristiti više ugljika kako bi poboljšali rezultate u drugim sektorima. Moje pitanje je što možemo učiniti kako bismo se pobrinuli da da tri četvrtine biljana koje je previše e, da se i dalje emitiraju i drugo iz jednog drugog kuta. Države članice mogu prenijeti te kredite koje su dobili, e, te bonuse koje su dobili od korištenja zemljišta. Dakle, države članice, država članice koja vrši emisiju 100 tona ugljika, a koja zasadi drveće, koje može mm, uhvatiti e, jednako vrijednost e, zapravo zagađuje, ali rezultat je neutralan. E, dakle, šumari koriste izvore ugljika, oni su isključeni iz paketa 2030. Povjereniče, ti, vi to znate, E, omogućavanje takvog djelovanja dati će, e, stvorit će dojam kod države članice da mogu smanjiti svoje napore e, na smanjenju ugljika i gospodin Balkan. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, gospodine predsjedavajući. U teškoj ste situaciji. Prošle godine upravo prije nego što je predsjednik komisije dao svoju izjavu o stanju e, u Europskoj uniji. Mi smo bili u Parizu i sjećam se e, tog obraćanja, sjećam se što se ispričao, što nije spomenuo ništa o klimatskoj promjeni u svom obraćanju, no rekao je da će nam svima poslati jedan memorandum, a nije to učinio. E, teško je imati vodstvo na razini koju trebamo kad se takve stvari događaju. I očajnički očajnički se nadam da ćemo u ovom obraćanju o stanju Unije čuti ozbiljnu izjavu predsjednika komisije, nažalost to već dugo vremena nismo čuli. Isto tako e, moramo e, priznati e, da postoji Brexit E, kada govorimo o podjeli tereta, a tu maknete e, e, Ujedinjenu kraljevinu, onda postoje veći izazovi za samu Europsku uniju. To moramo ozbiljno razmotriti jer to će dodati pritisak na druge države članice. Mislim da će Ujedinjena kraljevina još uvijek moći zajedno raditi, ali bez udjela Europske Ujedinjene kraljevine u tom snošenju tereta, taj će teret biti veći za druge države članice. Hvala lijepa. A sada gospođa Petir. Hvala gospodine predsjedniče, hvala povjereniku na dolasku. E, ja pozdravljam nove zakonske prijedloge kojima se nastavlja odgovorno provođenje energetske i klimatske politike Europske unije, no moram istaknuti da smatram da u novim prijedlozima propisa nažalost nedostaje opipljivo vrednovanje potencijala dugogodišnjih šuma kao ponora ugljika imam dojam da je Hrvatska kao i druge zemlje koje održivo gospodare svojim šumama opet zakinuta. Hrvatska je svoje šume sačuvala te je ukupna površina šuma u Republici Hrvatskoj iznosi 47% kopnene površine države. U Republici Hrvatskoj je najzastupljeniji razred 81 do 90 godina starosti šume, a pojedine sastojine starije su od 110 godina. Drvna zaliha po hektaru šuma iznosi 244 metra kubna, a godišnji prirast je po hektaru 6,29 metara kubnih, te se u Hrvatskoj ugljik pohranjuje ili u šumi ili u visoko kvalitetnim proizvodima drva. To sve pokazuje da Hrvatska odgovorno gospodari šumama, te da nema prostora za daljnje povećanje površine pod šumama nažalost u predloženim prijedlozima ne vidim da je postojeće stanje uzeto u dovoljnoj mjeri u obzir zato me zanima planira li komisija i ako da na koji način početi vrednovati doprinose očuvanih dugotrajnih europskih šuma energetskoj i klimatskoj politici europske unije. hvala lijepo. Hvala lijepa gospodin Felder. Hvala lijepa. Mislim da ovaj prijedlog LULUCF-a bi mogao biti vrlo eh, eh, snažan poticaj za korištenje eh, održivog upravljanja šumama kao e, borbu protiv klimatskih e, promjena. E, treba drvo koristiti kao zamjenski materijal, no kada čitam ovaj prijedlog, nažalost, mislim da je tu više usmjerenje na mjere upravljanja šumama radi kontrole prinosa i možda je to dobro kada bi razine tog prinosa se upotrebljavale sa rastom šuma kako bi se izboglo Um, nestajanje šuma, ali tu ne vidim tu poveznicu. Umjesto uh, rasta šuma vi uh, predlažete uh, taj prinos povezati sa tim referentnim vrijednostima koje zapravo u stvarnom životu stvaraju plafon na taj prinos od šuma i zapravo ako gledamo upravljanje šumama kako je danas ali kada gledamo što ste na, na E, pisali u članku 8.3 zapravo se e, radi o dokumentaciji koja je stvorena prije 2009. ali sedam godina je prošlo e, u strategijama za borbu protiv klimatskih promjena i korištenju biomase. Dakle, tih sedam godina to je sada povijest i to je, to je strašno velika količina i želim da vi i kolege od svega ovog što sam rekla zapamte samo jednu stvar. Danas znamo da je prinos danas europskih šuma 60% e, rasta šuma u EU. uniji. E, ovim prijedlogom, ako želite to sačuvati e, na razini iz 2009. tada ćete sačuvati slabu mobilizaciju drva, potpuno suprotno naporima E, gospodarskog rasta. Jako je teško to prodati, na naprimjer zemljama kao što je Švedska, e, gdje smo mi zapravo tijekom zadnjih devet godina udvostručili prinos, ali povećali šume za 90%. E, dakle, sve smo to učinili, i jedno i drugo. E, e, e, dakle tu, ali to je, stati, to je stalna, stalna kontradikcija. Dakle, morate pogledati te referentne razine i morate ih promijeniti kad, da bi to funkcioniralo mm, e, e, ono što želite postići u budućnosti. Hvala lijepa. Gospođa Ajuzo. Hvala lijepa, predsjedavajući povjereniče, hvala što ste nam iznijeli svoje prijedloge. Jako sam za ratifikaciju Pariškog sporazuma. Mislim da bi to bio dobar znak ostalom dijelu svijeta koji bi poslala Europska unija. E, što se tiče detalja tog prijedloga, znate jednako dobro kao i ja e, da su ti sektori izvor zabrinutosti i naravno E, tako i vaši prijedlozi. Ono što je važno, a i što nas brine, jedna stvari koja nas brine, e, povezana je sa budućnošću e, konvencijalnih goriva u razdoblju do 2020. jer će ih zamijeniti čišća obnovljiva grojiva. Dakle, trebamo e, imati progresivno smanjenje do 2020 e, kvote e, goriva te vrste. Ta goriva sad i dalje predstavljaju važan dio naše opskrbe, ali koriste se za proizvodnju hrane za životinje, na primjer. E, pa se to pretvara u životinske vjelačevine, a to je e, važan dio seoskog okoliša, a i važan izvor radnih mjesta u EU. Dakle, to moramo uzeti u obzir. Mislim da je dobro, kao što kažete, što pojednostavljamo metodu kvantificiranja emisija. Ali jedna stvar me brine. E, zaista moramo biti jako ambiciozni, to je točno, no ta ambicija ne može počivati na prijedlozima koje će možda biti nemoguće e, provesti. Mislim e, da postoji opasnost da neki ciljevi neće biti ostvareni jer nisu realni, a ne samo da nisu, iako su ambiciozni. Hvala, hvala lijepa, a sada povjerenik imate, će imate riječ. Dobro? Prvo hvala lijepa zastupnicima na pitanjima i na primjedbama. Radi se o vrlo složenom prijedlogu, moram vam reći. E, uvodno, to je prijedlog e, koji je potpuno usaglašen sa poljoprivrednim povjerenstvom, to je nešto izuzetno. Dakle, puno smo e, o tome razgovarali, poljoprivreda će u budućnosti razviti zajedničku poljoprivrednu politiku, a i utjecaj klimatskih promjena treba biti zaista s tim dobro povezan. O lulucef postoji potpuni sporazum. E, gospodin Kostenkel je postavio zanimljivo pitanje, gospodin Duncan, o, o Brexitu. kada smo sastavljali prijedlog iz pravnog motrišta ishod referenta ništa ne mijenja jer Ujedinjena kraljevina ostaje e, članica Europske unije sa svim pravim obvezima. Europsko pravo se u cijelosti primjenjuje na Ujedinjenoj kraljevini a imamo i činjenica da je Ujedinjena kraljevina uvijek željela stvariti ambiciozne klimatske ciljeve. No što će se dogoditi u bučnosti ako e, e, se primijeni članak 50 e, dobro, treba rješavati to pitanje. Sad je predano, o tome će se govoriti tijekom pregovora, postići će se sporazum, i komisija ne može ništa drugo učiniti nego dati jedan sveobuhvatan holistički prijedlog e, u koji su uključene sve države članice. E, čuli smo puno pitanja o tome što će se dogoditi sa LUCF-om i, e, i iznosima tih bonusa koje države imaju. Moramo biti jasni Bez sektora lulu cfa e, imat ćemo i tu e, još jednu dodatnu fleksibilnu mogućnost za prijeboj tih emisija u e, podjeli tih tereta, a što je proizlazi iz lulu cf U, unutar lulu cf treba imati neto ravnotežu. te emisije trebaju biti u ravnoteži. Države članice imaju apsolutnu slobodu e, koristiti e, deforestaciju, upravljanje zemljištem i e, šumama tu nema nikakvih granica, one to mogu učiniti. No, ako imate dozvolu za prijebe mora postojati granica. Jer bez obzira što se poboljšavaju ta pravila, E, e, tu postoji velika mogućnost da se e, koristi taj bonus, imamo taj potencijal oko 100 milijuna tona. Ako omogućimo 100 tisuća tona kao prijebor, prijeboj neće biti ograničenja u prijevozu, građevini. Jesam to dobro rekao? Dakle, Moramo dakle postaviti neku granicu. Granica koja je postavljena je 280 milijuna. Mi smo to podijelili, mislim, prilično pošteno među državama članicama, po poštenim kriterijima vodili smo računa o postotku e, poljoprivrednih emisija koje su povezane sa globalnim emisijama stakleničkih plinova. One e, zemlje koje su na i više sposobnosti apsorpcije, ali u ograničenoj količini. E, rasprave su bile vrlo složene, ali mislim da je, e, da u, da u, da u konačni kompromis e, daje državama članice mogućnost dobrog dobro kompromisa. E, ova mogućnost prijebora tu može iskoristiti država članica u bilo kojem sektoru gospodarstva. Imaju tu slobodu. Prebiti to u bilo kojem sektoru gospodarstva. S druge strane, problem uspješne tranzicije e, na društvo sa niskim ugljikom, e, to je pitanje svih sektora gospodarstva. Ne možemo reći prijevoz ne, mora ništa raditi, poljoprivreda ne mora ništa raditi, nego svi sektori jasno je moraju nešto raditi jer inače nećemo stvariti te ciljeve i e, zato imamo tu novu fleksibilnost. Ono što mi radimo sa LULU om za one zemlje koji imaju jako dobro upravljanje šumama unutar ULUCF-a, one moju koristiti bilo koji iznos kako bi postigle neko, neto ravnožnežu unutar ULUCF-a. Dakle, taj e, prijedlog ne šteti takvoj zemlji. Čak i ako zemlja ima ogroman potencijal, postoji e, granica, gornja granica emisija koje se mogu prebiti. To je 280 Postoje e, zemlje kao što je Slovačka koje imaju 1,8 milijuna tona ili zemlje kao što je Francuska koja ima 58 milijuna tona. Dakle, postoji jedan maksimum i isto tako istovremeno e, prijedlog ne e, sprječava korištenje drugih, na primjer biomesa za proizvodnju energije Emisije biomase koje se koriste u energiji bilježe se i e, e, e, zato što se broje promicat će bioenergetsku hranu za životinje koja država. inače nas se u prošlosti E, kritiziralo da se proizvodnja životinske hrane uz pomoć biomase ne broji, ali sad se broji. Dakle, tu je postignuta ravnoteža. Postavili ste pitanje o tome što će se dogoditi sa računovodstvom, jel ono e, jel, kako, kako se to uspoređuje sa drugim zemljama samo e, zemlje koje su priloze obveze temeljem e, protokola iz e, Kiota moraju koristiti tu metodu. To se međunarodno pregovaralo zbog protokola iz Kiota između 2005. i 2011 a sad će se primjenjivati u razdoblju od 2011. do 2020. Pariški sporazum ima e, novi okvir e, i, uh, i on se mora razviti u budućnosti, ali još ne postoji. I zato dok se ne, dok ne postoji, zemlje će izvješćivati u potpuno transpariran način. Europska unija je donijela odluku da nastavi sa protokolom iz Kiota zemlje u razvoju moraju razviti sustav. Dakle, sustav e, e, izvješćivanja koje imamo je e, dovoljan. Ako se razvije bolji temeljem pariškog ugovora koji još nije razvijen, onda će se on primijeniti. Gospodin Linz pitao je, usporedio situaciju malih i srednjih poduzeća i tog plafona u sustavu trgovine emisijama imamo 11 tisuća E, e, energetskih polja imamo mala i srednja poduzeća koja nisu obuhvaćena ako država članica to rješava na drugi način. Što se tiče e, plafona država članica ima apsolutnu slobodu u pojedinim sektorima. Mogu reći, na primjer, promet je drugačiji. Oni mogu, imaju mogućnost odabira ako žele nadležnost je država članica kako će oni primjenjivati politiku. Oni imaju cilj, a mi pratimo samo ispunjavanje cilja. Gospodin Padnjo je isto tako postavio vrlo složena pitanja. Jedno je bilo Prilagodba lokacije u članku 10 smo predložili da neke zemlje mogu imaju dozvolu povećati emisije 2017. do 2020. A ovdje imamo e, emisije koje se izračunavaju prema tim razdobljima na odgovarajući način. Dakle, sve države članice imaju već ciljeve smanjenja emisija uzimajući u obzir različite situacije. Zato moramo uspostaviti konkretan mehanizam za te države članice da poprave situaciju. To je jako složeno, ali za višegradske zemlje to je jako važna tema. Gospođa Petir je isto tako e, postavila e, problem upravljanja šumovama, šumama. U ucf u upravljanje šumama e, to, o tome može evidenciju država članica bez problema. Za prijeboj emisija LULUCF-u e, to u ovom trenutku nije dozvoljeno jer kažemo da se referencije o šumarstvu ažuriraju na temelju planova država članica, a komisija može uvesti mogućnost e, generiranja tih bonusa koji se mogu prebiti. Zašto je upravljanje E, šumama, da zašto je uzete u obzir u lucf u a ne u fleksibiliti i oprijebaju. Zato što je lucF e, dio upravljanja šumama od protokola iz ali sada je to, e, te evidencije, ta izvješća u lucf u su dobrovoljna i države članice mogu tu primijeniti svoj vlastiti sustav za upravljanje šumama u lucf u no, međutim, jako je važno da, e, e, e, da brojanje i evidencija emisija je jako složeno. Neke zemlje nemaju te sustave i zato smo željeli ovim prijedlogom poboljšati taj sustav. I željeli smo da sve države članice nakon 2020. vode te evidencije u okviru lucf i temelju lucf Htjeli smo stvoriti referentne razine i zato će države članice e, dostavljati do 31. E, prosinca e, nacionalni program voženje evidencije u šumarstvu i tek tada komisija može potvrditi da je upravljanje šumama E, da se, da se e, to, ta evidencija tih emisija može na taj način koristiti kako bi se izvršio prijeboj sa e, dakle to je dosta komplicirano i možda ako vam nisam dobro odgovorio možda mi možete pisati. Imali smo jedno konkretno pitanje gospodin Duka što će biti rečeno izjavi o stanju nacije vidjet ćemo u srijedu evo toliko Uh, Hvala lijepa, zahvaljujemo povjereniku na ovoj prilici, e, dobroj prilici koju smo danas imali da čujemo dodatna obrazloženja prijedloga Mislim da možemo sada završiti sastanak. Samo se moramo podsjetiti vas da će sljedeći sastanak odbora biti 29. E, rujna i dobar tek e, za večeru.